Notre point à l'ordre Dragi kolege, naša sljedeća točka dnevnog reda se tiče temeljnog pitanja financiranja na području prometnog e, sektora, e, digitalnog aspekta, energetskog aspekta i znači mehanizma instrumenta za povezivanje Europe ovoj točci će se raspravljati i biti će usvojenja tijekom zajedničke sjednice sa, sa znači odborom e, našeg, našim odborom i odborom ITRE-a. Pozdravljam sve kolege iz odbora ITRE, želim vam dobrodošlicu. A u tom smislu imamo i zasebni dnevni red. Te zajedničke sjednice će kao predsjednika imati znači predsjednika odbora ITRE koji danas nije ovdje ali je dobro predstavljen i ja ću predsjedovati tim sjednicama. Pozdravljam gospodina Pola Rubika koji će su predsjedati ovom sjednicom i dajem mu riječ na nekoliko minuta. Izvolite. E, Eh, Hvala. zahvaljujem i kolegici. Evo, ja danas smijem zamjenjivati gospodina Buseka i znamo da suradnja eh, naših odbora je uistinu odlična. Eh, uistinu smo uigran tim i ovdje smo zapravo mm, imamo mnogo zajedničkih interesa. E, naša dva odbora učinkovito surađuju, a izvjestitelji su pokazali da je da suradnja može funkcionirati dobro također i u ovom e, kada je riječ o ovoj temi. Dakle, ovo je dokaz da Europa može konkretno djelovati što je važno i prije europskih izbora. Naravno, kada govorimo o mom odboru, tu naravno središte pažnje, u e, središću pažnje je zapravo upravo en, e, pitanja, su pitanja energije. A potom to imamo i taj koncept continuous driving, dakle da mm, u urbanim sredinama ne moramo neprestano E, stajati, kretati, e, pokretati automobil, nego da zapravo u tom pogledu postignemo potpuno nove ciljeve. Znamo da kočenje automobila u e, prostoru također dovodi do e, zagađenja okoliša zbog e, toga što tijekom e, kočenja odpadaju sitne čestice materijala. I naravno ovdje smo sada pod nas ovdje imamo veliki paket e, na kojem smo zajedno surađivali. Također imamo horizontalnu suradnju i sa drugim agencijama. Suradnju treba također pripremiti jer riječ je o tome da preko digitalnog sektora se uspostavi pravo digitalno unutarnje tržište i ove milijarde koje su predviđene u okviru CEFA mogu itekako pridonijeti jačanju konkurentnosti Europe. Evo, riječ vraćam kolegice. Hvala na ovim riječima. Pozdravljam u našem odboru izvjestiteljicu E, odbora regija. Želim vam znači dobrodošlicu i na kraju rasprave ću vam dati minutu da nam kažete koje su perspektive regija što se tiče ovog predmeta. Znači prva točka našeg e, zajedničkog sastanka je usavajanje dnevnog reda. Ako nema primjedbi, onda možemo usvojiti dnevni red. I počinjemo odmah. Radi se znači o instrumentu za povezivanje Europe. Otvaram raspravu, dajem E, riječ gospodinu Marinesku i gospodinu Telički, izvjestitelji iz odbora e, Tran, a zatim u odboru ITRE izvjestiteljici gospođi Virkunen kako bi nam predstavili ovo izvješće, a nakon toga ću otvoriti raspravu sa članovima koji su se upisali na listu. Gospodine Marinesku, imate riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospodine Rubik. Kao prvo želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama koji su doprinijeli izradi nacrta e, zajedničkog e, izvješća. E, zahvaljujem na dobroj suradnji i nadam se dobroj suradnji narednih mjeseci do zatvaranja ovog dosija. Vidjeli ste naše prijedloge i ja ću govoriti ovdje samo o tri točke. Od samog početka, da, dakle moram reći, dakle mi imali smo vrlo dobru e, suradnju sa gospodinom Teškom, ali mm, mislim da moramo još porazgovarati. Da, rekao sam, rekao sam, imali smo vrlo dobru suradnju, nadam se da ćemo i dalje dobro surađivati, ne vidim zapravo gdje je sada tu problem, ali osvrnuo bi se na tri točke. Dakle, prva je proračun. Kao što znate, postoji e, postupak koji su izvjestitelji e, MMF-a e, E, izvjetitelji e, o vizualnom financijskom proračunu i Europske parlament zapravo uveli. E, Imaćemo ćemo e, također izvješće u e, prosecu, dakle imamo otuđen postupak, međutim mi smo dobili određene informacije, stoga zahvaljujem kolegi na njegovom mišljenju, tražio je više novca, međutim zadržan je iznos iz trenutačnog cefa. Ja smatram da treba predložiti i raspravljati o tome da se iznos poveća na prijedlog komisije iz 2011. godine, a to je 20 milijardi. Komisija je prije sedam godina bila mišljenja da nam treba 20 milijardi za e, sektor prometa. Ako se to misli prije sedam godina, mi da to treba sada e, i ostvariti. I zapravo, e, ako to sada predložimo, onda smo zapravo u skladu s onima što gospođa Toma i gospodin Olbricht predlažu u svom mišljenju. Dakle, prijedlog je bio 20 milijarde 2011. godine, međutim, došlo je do velikih rezova. Znate, bio se do rasprave sa Cameronom u Europskom vijeću, a sada imamo povećanje kada je riječ o digitalnom sektoru, ali kada govorimo o prometu, tu zapravo imamo manje od onoga što imamo trenutačno u CEF-u. Dakle, to je ponovno evo moj prijedlog i mislim da o tome trebamo porazgovarati. E, s kolegama. Druga točka, kohezijska politika. Tu imamo vrlo, vrlo čudan e, prijedlog, moram reći. Dakle, s time sam, o tom sam već govorio s gospodinom Teličkom, ali vrlo čudan prijedlog kada je riječ o korištenju e, sredstava iz omotnice za kohezijsku politiku. Dakle, da se taj novac iz omotnice za kohezijsku politiku koristi za u druge e, svrhe, odnosno mm, u konačnici da se koristi za Rail Baltica. Dakle, to je ono što je cilj svega toga ne znam e, možemo li se ovdje zapravo istinu uspoređivati moć pojedinih zemalja članica. Dakle, imamo kohezijsku politiku, imamo zazivan postupak, imamo prijedlog e, Europske komisije e, gdje imamo postupak za izračunavanje. Dakle, to je riječ o novcu koji se nalazi u nacionalnim omotnicama, pa ne može se sada zapravo taj novac prebacivati i transferirati u druge svrhe. Dakle, dakle, moj predlog je da se iz izvješća to briše. I e, potom treća točka vladavina prava. Po mom mišljenju mi ne moramo ovdje govoriti o vladavini prava i govorit ću ovdje o svim horizontalnim e, mi, mišljenjima. Dakle, imamo tu određen napredak u Europskom parlamentu, ali dobro, eto, mogu sada ovdje e, živjeti s time da je to obuhvaćeno e, cefom, ali ako govorimo o poštivanju vladavine prava, onda moramo govoriti i po o ispunjenju e, nacionalnih, e, odnosno e, preporuka za pojedine zemlje članice. Evo, toliko s moje strane. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Marinesku i hvala što ste se pridržavali vremena koje vam je dodijeljeno. Gospodin Telička, imate riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine predsjedavatelju. Da, da, nisam mogao ovdje pričati ono što je upravo rečeno naglasak na dosadašnjoj suradnji, ali uspjeli smo riješiti e, sve prije, pa ćemo to i u buduće. Moram reći da je uistinu veliki užitak e, raditi, surađivati s onima koji imaju e, i koji imaju znanje konceptualno i tehničko. Dakle, postoje ovdje određene nesuglasice među e, nama, ali e, kao što je gospodin resko rekao, da, e, dakle, da, ima ih, međutim, uspjevamo pronaći e, rješenje pa i Danas vam možemo ponuditi e, sveobuhvatni nacrt dokumenta kako bismo mogli nastaviti, brzo nastaviti dalje. E, dakle, postoje tu točke gdje nam treba malo više vremena, upravo ovo što je kolega upravo i rekao. Jedna od tih točaka su i financije. Dakle, s jedne strane cjelokupni iznose, s druge strane ciljevi koji su postizanje veće učinkovitosti, postizanje komplementarnosti, te također poveznica između tri glavna sektora. A to nije zapravo nije samo pitanje boljeg korištenja raspoloživih sredstava. Dakle, ovdje zapravo moramo ući malo u dubinu kako bismo mogli biti učinkoviti slikoviti. Nadalje, e, suradnja sa Marin dakle, to je nešto što će, što će također funkcionirati. Dakle, dakle, mislim eh, da je CEF eh, uspješnica, ali svi ćete se složiti da to može funkcionirati bolje, da se može pojednostaviti i eh, tako dalje. Dakle, ovdje vidite naše prijedloge, ali mi ćemo i dalje raditi na jačem pojednostavljivanju ovog instrumenta. E, sada, kako motivirati zemlje članice? Po prvi put ovdje vidite da ne spominjamo samo sankcije, nego također da ako postoji veća konektivnost među sektorima ili ako postoji određena modalnost, recimo zbog prekograničnog karaktera projekta ili ako imamo joint venture, ili ako imamo projektiranje, planiranje, izgradnju, odnosno provedbu e, da u tada u takvim situacijama želimo poticati uistinu ostvarenje pojednostaviti kako bismo imali i bolje sufinanciranje. Komisija je stavila naglasak upravo na blending, na učinkovito korištenje postojećih sredstava i mi se upravo slažemo s time. Međutim, tom ne može biti mm, e, politička opcija, nego to mora imati smisla. To ne može sada biti da ovdje samo da tražimo, e, da tražimo od projekta u kojima je to moguće, nego da e, je to nešto što se proizlazi iz samog što mora biti kompakt ovdje aspekt e, kompatibilnosti, dakle, dakle ono o čemu ovdje moramo govoriti jesu i oni elementi o kojima nekada nerado govorimo. Dakle, ovdje moramo otvoreno govoriti kada govorimo o CEF-u što je upravo zaista za to, a što ne, koji to su to projekti koje mi tražimo. U prijedlogu komisije će jedna točka zapravo podijeliti stajališta u parlamentu, a također i ovdje um, odbore to je ova dvostruka uporaba. Mi ovdje zapravo nemamo zasebne kategorije, primjerice korištenje samo u vojne svrhe, a s druge strane korištenje za civilne e, svrhe. Dakle, mi nemamo takvu podjelu, ali u dokumentu imamo puno toga je napisano o tome, dakle, u kojim okolnostima se infrastruktura može koristiti i u jednu i u drugu svrhu. Dakle, pitanje je kako postići cilje Isto tako cijeli tu niz e, točaka o kojima treba još porazgovarati, dakle nastroje e, su izvjestitelja e, i dakle i na svim sastancima zapravo pokušavamo zapravo tu razriješiti te programe, ali narodnih dana i tjedana cijeli je niz dodatnih točaka o kojima treba razgovarati tu ćemo doći sa novim prijedlogama i izmenama. Dakle, ali ovdje postoje određeni konceptualni e, pristup koji je našao svoje mjesto i u ovom dokumentu. Isto očekujemo vaše komentare kako bismo ovaj prijedlog još unaprijedili. U ovom trenutku neću ulaziti u, deta, velike detalje jer čuli ste, a mislim da će odbori e, uspješno surađivati i postići odlične rezultate.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 Hvala gospodine Telička. Gospođa ne ima riječ pet minuta. Nakon uh, ljeta zaboravili smo kako koristiti svu ovu tehnologiju. Da, gospođo predsjedateljice, dakle evo zahvaljujem svim su izvjestiteljima. Ja sam Itra, ja ću se koncentrirati na energetski digitalni sektor jer moje kolege su već govorile o prometu. Uh, kao što je gospodin uh, Telička rekao, uskoro smo osvrđivali jer ovo je zajedni zajedničko izvješće i moramo se složiti oko svega. E, što se tiče stajališta ITREA, tu je također i promet vrlo važan jer promet doprinosi našoj industriji u Europi kao što se name. E, dakle, CEF ima vrlo važnu ulogu jer mi znamo koliko su važna ulaganja kako bi naše jedinstveno tržište bolje e, funkcioniralo te kako bismo bili konkurentni i bolje povezani. CEF pruža daje poticaj za provedbu projekata s prekograničnim učinkom. Mislim da je ovo vrlo važan program za našu budućnost. Kao i po trenutačne CEF i prijedlog budućeg CEF-a ima tri elementa. Najveći dio je transport i onda imamo dva manja e, dijela energija i e, E, i digitalni e, sektor. E, dakle, kada govorimo o energiji, imamo jedan mali segment koji se sada odnosi na obnovljive izvore energije. Potom imamo vrlo ambiciozne ciljeve um, u pogled, odnosno na koji način želimo pridonijeti ostvarenju ciljeva zaštite okoliša. 60% sredstava iz cef eh, je namijenjeno za ispunjenje ciljeva zaštite okoliša i mislim da je u tom pogledu CEF ima vrlo važnu ulogu. Program CEF eh, vrlo jasno kaže kakvi projekti u području transporta da se ovdje e, financiraju. Isto tako kada je riječ o energetskom sektoru, tu imamo TNE mreže i projekti od općeg interesa. E, kao što znate, također smo ovdje raspravljali i glasovali o europskim projektima, energetskim projektima. Dakle, znamo već koji su to energetski projekti koji se financiraju iz programa CEF. A pa isto tako, kao što, s obzirom na to da znamo kako je CEF funkcionirao proteklih godina, financirani su velikim pa, pa, Plinovodske projekti, međutim sada su ti projekti pri kraju i sada se fokus stavlja ponajprije na električnu energiju te poveznice među e, električnim mrežama. Jer naravno ono što na čemu radimo jeste povećanje obnovljivih izvora energije, pa su stoga poveznice među poveznice ponovno vrlo važne kako bismo imali konkurentno energetsko tržište i kako bismo na tom tržištu mogli ostvariti u laganja. Potom kada e, tu je vrlo jasno da kada govorimo o projektima koje projekte financiramo, a kada govorimo o digitalnom sektoru onda je to izgradnja 5G mreže, e, dakle Wi-Fi povezanost i gigabit povezanost. Dakle, kada govorimo o ovom digitalnom aspektu, to možda nemamo istu koherentnost kao kada govorimo o energetskom sektoru i prometnom sektoru, međutim ono što je potrebno jeste izgraditi u potpunosti povezanu Europa. Ako to želimo, onda moramo ulagati u mnoge aspekte i područja digitalizacije. Ako pogledamo postojeći program, i usporedimo sa budućim programom, onda zapravo imamo e, ulaganja u digitalnu infrastrukturu, digitalnu infrastrukturu, ali ono što imamo, e, s obzirom da imamo digitalnu agentu, jeste da imamo projekte koji, druge projekte koje se financiraju. Kada govorimo o digitalnom sektoru, koji projekti se tu financiraju, dali smo cijeli niz prijedloga i, e, defi, i definirati što to znači projekti od općeg interesa interesa. Mi smatramo da projekti općeg interesa u digitalnom e, sektoru su oni projekti koji daju značajan doprinos u dovršavanju europskog digitalnog e, tržišta te potiču e, ostvarivanje ciljeva digitalizacije i digitalnog, digitalnog afere ili digitalne preobrazbe gospodarstva. E, ono što znamo jeste da ćemo u okviru ovog novog programskog razdoblja nastaviti s onome što smo radili u prethodnom e, programskom razdoblju. Međutim, sadržaj iz izvješća na pola puta su nam pokazali, e, zapravo ukazali na određene aspekte zbog čega je naš fokus sada upravo na energetskom sektoru, digitalnom sektoru te E, e, brzini prometa. E, potom, kada govorimo o 5G mrežama i također izgradnje mreže za alternativna vozila, to zapravo također ukazuje zapravo na to kakvi su nam projekte potrebne u budućnosti, kakve projekte trebamo financirati u tom novom programskom razdoblju. Dakle, e, za nekoliko tjedana trebamo dobiti prijedloge izmjena. Plan je da se glasuje na zajedničkom sastanku naših odbora u listopadu. Imamo vrlo ambiciozan raspored, ali znamo i koji su razlozi za to. Dakle, ja sam vrlo otvorna, i radujem se raspravama e, naših dvaju odbora i radujem se e, našoj suradnji i svim prijedlozima izmjena. Hvala. Hvala gospođo e, Virkinen. A sada otvaram raspravu odmah sa izvjestiteljama u sjeni. zbilja ću se strogo pridržavati tih dvije minute koje vam dajem. Gospođa Ayala Sender, dvije minute, izvolite. E, hvala vam, zahvaljujem izvjestiteljima na ovom izvješću. Slažem se s ovim što je rečeno, dakle da e, se ide na financiranje koje je traženo od 2011. godine. E, s tim se potpuno slažem. Slažem se e, isto tako sa ovim međusektorskim pristupom. Dakle, to su svi oni elementi koji e, snažno podupiru sve ove inicijative. Isto tako moramo vidjeti e, što ćemo sa sufinanciranjem e, različitih istraživanja. To možemo unaprijediti isto tako. Koju poruku moramo poslati? Moramo vidjeti moramo e, kombinirati naše iskustvo e, sa novim inicijativama. Dakle, moramo e, ići na ovo financiranje koje je predloženo 2011. godine. Dakle, što se tiče prometa, ne možemo E, moramo vidjeti kako ćemo osigurati povrat e, u sektoru prijevoza. Dakle, moramo se posvetiti tom sektoru. Isto tako e, moramo govoriti o povezivanju. Dakle, povezivanje, to blending je izuzetno bitno. I moramo vidjeti kako će svi sektori doista raditi zajedno u praksi. Na posljedku moramo vidjeti što se dogodilo između prvog i drugog e, cefa e, u Španjolskoj, u Zaragosi primjerice. E, vidjet ćemo što ćemo s tim učiniti. U skladu s time ćemo podnijeti naš amandman. A sada odmah riječ ima gospođa Kampula Nate, izvolite dvije minute. Uh, first I would like to thank... Kao prvo htjelim zahvaliti svim izvjestiteljima jer radim ujutro pa stoga su i moji komentari pone odnose na područja energetskog i digitalnog sektora. Mislim da je ovaj dokument vrlo dobra, dobar temelj za našu raspravu. Tri točke iz samog izvješća. Energetski stup um, i zakonodavni okvir je vrlo važan kada govorimo o dekarbonizaciji našeg sustava. Dakle, ako želimo nešto novo u budućnosti, ne, ne smijemo se previše držati za ono što ime smo imali u prošlosti. Potom, dok, da vrijeme je da djelujemo sada. E, to je razlog zašto kažem da treba biti bilo oprezano u izradi novih pravila za, za CEF kako bi se zajamčila stvarna dekarbonizacija našeg sektora. Dakle, moramo se fokusirati ponajprije na obnovljive izvore energije i energetskom sektoru. Uvođenje projekata, uvođenje financiranja za prekražne projekte i obnovljive energije, to je nešto što pozdravljamo, ali moram samo do sada je ostvareno možda samo nekoliko projekata, pa stoga možda nam treba više sredstava nego što komisija predlaže. Što se tiče digitalnog stupa, želim reći da su ciljevi koje smo mi e, tražimo je zapravo vrlo ambiciozan legislativni, odnosno zakonodavni okvir koji će omogućiti izgradnju 5G mreže. Međutim, to sada treba financirati financirati infrastrukturu, te također e, i da potrebno su dodatna ulaganja u 5 moramo ulagati, također upotrebnu infrastrukturu, ali kao što znamo postoje i druge e, projekte, druge proračunske linije za e, čiji je cilj financiranje upravo projekata u iz ovog digitalnog sektora i stoga moramo biti vrlo jasni kada je riječ o izvorima financiranja, da tu nemamo zapravo nekakvo miješanje pojedinih proračunskih linije, nego da imamo jasna pravila. Potom se energije dakle ono što moramo zapravo imati, moramo imati jasna pravila kada je riječ o financiranju projekata i dodatnih troškova. Hvala, gospodin Zlotovski, imate riječ e, dvije minute. Hvala. Želio bih nešto reći u ime gospodina Roberta Zila koji je izvjestitelj u Sjeni. Prvo i on se ispričava što danas nije mogao biti na ovom sastanku, no njegove glavne točke su sljedeće. EKR er pozdravlja e, prije, znači prijedlog komisije što se tiče transfera sredstava. Izuzetno je važno da se određene svote iz kohezijskog e, fonda prenesu u sljedećem e, višegodišnjem e, razdoblju u CEF. A radi se o velikim prekograničnim projektima. Moramo imati uvijek ista pravila za sve. Što se tiče cjelokupnih sredstava iz kohezijskog fonda u sljedećem vfo mora ostati znači na istoj razini kao i u prethodnom razdoblju. A taj to razdoblje mora isto tako biti dovoljan u sljedećem e, VFO-u kako bi se financirali infrastrukturni e, projekti koji se u ovom trenutku financiraju iz kohezijskih sredstava, na primjer Rail Baltica e, projekt kako bismo bolje motivirali europske e, države kako bi znači nastavili e, sa financiranjem. Znači imamo to otvorenje 30% sredstava iz kohezijskog fonda i moramo imati od početka transfere e, u okviru VFA, a ne samo od 2024. godine, nego odmah. No, isto tako moramo biti ambiciozni i trebamo imati 50% sredstava koji se trebaju znači dodijeliti u okviru e, elemenata što se tiče tržišnog natjecanja. E, a što se tiče podrške za kohezijske države možemo, znači nešto što bi trebalo ići čak i do 65%. Hvala. A sada dajem riječ vašem susjedu, gospodinu Česaku. Izvolite. Hvala. Želim toplo zahvaliti svim izvjestiteljima. Drago mi je što izvjestitelji žele pojednostaviti ovaj e, projekt. Gospodin Telička je to rekao, zapravo ovaj program. Žele pojednostaviti e, pravila provedbe, no isto tako ojačati suradnju između različitih tema žele također povećati sinergiju između tri stupa ovog instrumenta. To je za svaku pohvalu. A također žele surađivati sa drugim instrumentima u okviru drugih instrumenta kao što je kohezijski fond. Treba također i ulagati u inovaciju i mobilnost na području prometa i energetike. Sve to mora biti koherentno. Što se tiče energetike, imam nekoliko pitanja. Prvo, što se tiče projekata, prihvatljivih projekata, ovdje bi trebalo proširiti to područje kako bismo uzeli u obzir i prekogranične projekte. Ovdje govorimo o e, znači projektima od zajedničkog e, interesa, to se spominje u nacrtu uredbe i treba favorizirati takvu vrstu projekata kad govorimo o prekograničnim projektima, igrat će važnu ulogu na energetskom tržištu. Europa se uistinu treba usredotočiti na to. Drugo, što se tiče vodika i plina, to su e, važne opcije za budućnost, no ne smijemo zaboraviti činjenicu da u nekim državama članicama infrastrukture za plin, izvjestiteljica o tome govorila, E, zahtijevaju poboljšanje a ponekad ih se e, jednostavno treba izgraditi jer na postoje. To treba imati na umu. Treba također uzeti u obzir i ciljeve e, što se tiče klimatskih promjena. E, to je od e, infrastruktura u tom smislu igra veliku važnost u Europi, posebno u istočnoj Europi. To može znači i e, ojačati našu politiku protiv onečišćenja. A sada dajem riječ gospodinu Petersenu. On nije ovdje. A sada onda dajem riječ gospod, gospođi Vieux, nije ovdje. A sada gospodin Zilagua. Dobrodošli u naš odbor. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ne možemo e, klimu riješiti lijepim riječima. Ja mislim da je dobro dati kao primjer jednu nedavnu e, vijest. E, dakle, kad je ministar, francuski ministar za ekologiju Eh, zapravo odstupio s dužnosti, eh, zapravo on eh, smatra da, smatrao je da nisu zadovoljavajuće politike za borbu protiv klimatskih promjena. Evo, to je osoba koja je bila godinu dana zadužena za klimatske politike u Francuskoj. I evo ako je on tako nešto izjavio, onda vidimo da to predstavlja jednu slabost i moramo o tome razmisliti. Dakle, eh, novi mehanizam CEF eh, je ista stvar. Ne možemo rješavati klimatske probleme lijepim riječima. Na primjer, kažemo 70%, 60% će ići na klimatske, klimatska pitanja, Eh, ali mi ne znamo kako će se to izvesti. Eh, koji su projekti u skladu sa klimatskim prioritetima? Kriteriji su za sada vrlo nejasni. Na nema nikakva jasna definicija eh, na području obnovljivih izvora energije. Isto tako otvaramo vrata tome da E, e, dakle da nejasno je tumačenje e, nekih stvari i pet milijardi iz mehanizma CEF usmjereno je na klimatske projekte, međutim većina njih odnosi se na projekte iz područja plina. Dakle, mislim da je to problem. Čini se kao da zaboravljamo kompromis koji je donio povjerenik u jednom prethodnoj raspravi o ovom mehanizmu e, koji smo već imali. Dakle, to su nedostaci koje imamo u ovom sadašnjem cefu i moramo ih ispraviti, moramo popraviti te stvari. E, isto tako dvostruka dvojna namjena dvojna namjena e, prometnih infrastruktura e, je nešto što smatramo problematičnim i predlažemo amandmane e, smatramo da se ne bi trebalo govoriti samo o klimi nego o zaštiti hvala a sada dajem riječ gospodinu Krameru imate riječ dvije minute Hvala gospođo predsjedateljice. Ako, dakle, kad drugim sektorima treba sredstava, uvijek uzmu e, iz sektora za promet. E, dakle, imali smo to za Junkerom, a sada e, u vojne svrhe treba dodatnih sredstava, a kome će oduzeti sektoru prometa. Mi znamo da infrastruktura ni tamo ni vamo nije najbolja. Trebali bi se naučiti lekciju i reći Mm, potrebna je suradnja sa sredstvima, ruskim sredstvima je e, financiran koridor mm, mm, Divno je poboljšan, e, elektrificiran, ali ostalo je u cijelom tom koridoru ostalo je 50, ostalo 50 km koji nisu dovršeni. E, nisu dovršeni i njime se ne omogućava učinkovit promet, promet, željeznički promet. Dakle, to je samo jedan, jedan primjer. U pa, Eisensteinu se pruge zaustavlja i vodi da voze dalje od e, Češke. Dakle, tu imamo samo male dionice koje nisu financirane, nisu financirane i za tako što nema sredstava. Nema sredstava za, za projekte koji bi e, prepolovili vrijeme vožnje na tim dionicama. Kada je riječ o velikim projektima, onda tu nema nikakvih problema, ali kada je riječ o malo malim projektima, ovdje je uvijek problem. Tuneli, tunel Gotthard, tunel, da, Švicarska ga je financirala odlično, ali međutim pristupi iz Italije, iz e, Francuske i povezivanje s tunelom je zapravo nemoguće. Tu nema financijskih sredstava. E, Basel tunel, ista stvar. Međutim, tamo je tu zapravo nešto što nije problem prometnog, ne proizlazi kao problem iz prometnog sektora, nego je zapravo posljedica lobista građevinskog i bankarskog sektora i to je gdje trebamo, trebamo djelovati. Dakle, i uvijek smo se u uvijek imamo problem e, s prijetećim rezovima sredstava, industrija, promet, ali ono što moramo znati, što manje danas napravimo, to ćemo više morati plaćati u buduće. A prometni sektor je onaj sektor gdje možemo najviše doprinijeti ispunjenju ciljeva zaštite okoliša, ali tu nema nikakve suradnje, tu nema dovoljno sredstava i to je ono što treba promijeniti. Sada želim se ti u samo nove projekte, građevinske projekte, ali što je sa održavanjem postojećih objekata? Naravno, novac se štedi, ali ono što, što moramo ulagati jest infrastruktura, jer nije problem da nemamo projekata, nije problem da novi, imati nove projekte, ali problem je održavati ono što postoji i to bismo trebali uzeti u obzir, razmislite tome prije nego što bacimo novac u vjetar. Hvala. Hvala Hvala gospodine Kramer. Gospodin Marčelezi, izvolite. Dvije minute. Hvala izvjestiteljima. Ja se slažem sa mnogim prijedlozima izvjestitelja, posebice transparentnost troškova, povećanje sinergije kako bi se mogli e, postići ciljevi digitalizacije. U isto vrijeme što se tiče komisije, e, prijedlog ima jako puno dobrih e, prijedloga vezano za troškove za klimatske projekte to 100% mora biti povezano sa Pariškim sporazumom i to mora biti e, u zakonodavnom tekstu. Moramo prijeći sa riječi na dijela. E, nakon toga potrebni su nam kriteriji, jasni kriteriji koji će osigurati da javni novac u narednim desetljećima e, da se odgovorno troši javni novac. Ne želimo projekte koji će biti vezane za fosilna goriva. Ne želimo više mega projekte plinovoda. Želimo biti energetski učinkoviti. Isto tako, ja bih ovdje sada naglasio da e, želimo prekogranične projekte koji će se odnositi na obnovljive izvore energija i da se oni primjenjuju na lokalnoj, regionalnoj razini. Želimo manje projekte na lokalnoj, regionalnoj razini koji će biti dovoljno složeni i učinkoviti. I na taj način moći ćemo pokrenuti privatne investicije i e, zajedničke e, pothvate. Moramo imati smart grid i moramo jasno e, u ITREU e, naglasiti koji će to biti projekti. Drago mi je što ću i dalje surađivati e, sa izvjestiteljima, sa izvjestiteljima iz u Sjene, jer je samo to način da napokon prijeđemo sa riječi na dijela. Napokon kažem, jer moramo puno brže raditi kako bismo mogli svladati sve naše E, izazove u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala gospodine Marcelezi. A sada riječ ima gospođa Damato, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. U potpunosti se slažem s onim što smo čuli. Pitanje infrastruktura i prometa u Europi treba staviti naglasak na učinkovitost za održivi razvoj, ali ne smijemo zaboraviti na sigurnost naših građana i građanki. Dragi kolege, dopustite mi da vam kažem da za nas rušenje Dženovskog mosta je još uvijek otvorena rana s toliko žrtvi i Neprihvatljivo je da 2018. godine građani i građanke e, u pogibaju zato što se stari most koji nije bio e, održavan na najbolji način e, ruši. To moraju biti zbilja najvažniji faktori kad odlučujemo o budućim infrastrukturama ili postojećim infrastrukturama. Moramo dobro procijeniti što nam je potrebno kako bismo e, došli do 2030. godine imali opipljive rezultate. Financiranja moraju biti na raspolaganju svim državama članicama. A ova mreža se mora koristiti i u, od strane civila i u vojne svrhe. To, no, u Italiji smo morali na sudu, čak i za središnju mrežu, koristiti e, znači vlastite fondove. Željeli bismo e, da se to ne ponovi u budućnosti, a u proračunu su investicije ponekad blokirane i ne možemo koristiti te ta sredstva zbog toga ćemo u našim amandmanima zatražiti više e, fleksibilnosti kako bismo garantirali e, ulaganja a kako bismo imali isto tako i više jasnoće što se tiče prihvatljivih projekata i stope sufinanciranja mi također želimo e, imati i popis elemenata koji se mogu financirati. E, trebamo imati znači predvidljivost za financijske instrumente i prihvatljivost i usvajanje delegiranih akata za e, vojne elemente. Hvala e, gospođo Damato, a sada imamo i predstavnika gospodina Peternesa. Gospodin, gospođo predsjednice, oprostite što nisam brzo reagirao. Gospodin Petersen danas ne može biti e, s nama ovdje, a jako mu je drago što se govori o CEF-u, budući da je to važna mogućnost za Europu, mogućnost da se ostvare obećanja iz Pariza i da se odgovore, izazo, e, odgovori na izazove klimatskih promjena. Što se tiče energetskog dijela CEFA, on bi pozdravio i amandmane, a i u tom smislu ima tri te točke. Prvo amandman dva. što se tiče infrastruktura plina, e, plinska infrastruktura za obnovljive izvore. izbore. Izvore moramo imati veću ambicioznost, drugo prekogranični projekti moramo znači se izdići iznad ovih 10% i treće što se tiče sufinanciranja on govori o tome da moramo imati javno e, ulaganje kako bismo privukli isto tako ulaganja iz privatnog sektora. Evo to su njegove primjedbe i još jednom se ispričava na tome što nije danas mogao biti s nama ovdje. Hvala. Hvala. Sada ponovno dajem riječ gospođi Damatu koji predstavlja gospodina Tamburana koji danas ne može biti ovdje. Hvala. Uzimam riječ u ime gospodina Tamburana iz odbora ITRE E, on se ispričava što danas nije ovdje. Zahvaljuje izvjestiteljima na svim prijedlozima Također vidi da postoje određena poboljšenja što se tiče referenca na učinkovitost, energetsku učinkovitost i cibersigurnost. A kad govorimo o energetskom i digitalnom sektoru, to su prioriteti. Moramo znači imati poboljšanje indikatora za praćenje i kontrolu u okviru programa. Također želi e, raditi na jačanju i poboljšanju, posebno što se tiče ovih okolišnih i klimatskih aspekata. Moramo odgovoriti na obveze iz Pariza i to, to moramo uključiti u usvajanje energetskog paketa. Ne smijemo sad tu ponovo upasti u stupicu fosilnih, fosilnih e, goriva. Moramo e, također znači i povećati kvote proračuna što se tiče znači ovih e, klimatskih ciljeva i isto tako moramo e, prilagoditi e, sve mjere koje mogu biti u kontradikciji sa ciljevima klimatskih ciljevima onako kako smo ih odredili. Moramo imati jasne smjernice u smislu cilja od 0% emisija do 2050. godine. Moramo ojačati energetsku učinkovitost. Znači prvo u uključiti taj princip i to na nivou europskog upravljanja. Moramo također uključiti i druge velike projekte. A kad govorimo o instrumentima kao što se tiče kao pametne e, mreže, to je jako važno. Oni e, mogu u svakom slučaju do prinijeti poboljšanju, ali ne smiju e, biti povezani sa fosilnim gorivima. Evo, u svakom slučaju e, će e, gospodin Taborino predstaviti na konkretan način svoje amandmane, a sada dajem riječ kolegama koji su željeli uzeti riječ. Imate riječ, izvolite. Hvala. Zahvaljujem i kolegicu Deli. E sada, s obzirom na to da ITRE također suoblikuje ovaj sastanak, vrlo je važno da sada riječ damo i preostalim govornicima. Mnogi su se javili za riječe i stoga ne možemo dati više od jedne minute. Jedna minuta je ono veliko vremena koliko možemo dati kako bismo završili sastanak e, e, na vrijeme. Gospodin Rike. Biti ću kratak i usredotočiti se na jednu tučku. E, potrebe u infrastrukturi su jako velike. Države članice e, nisu odgovorile znači, na sve e, zadaće koje se tiču održavanja, a kad govorimo o financijskim sredstvima, ona nisu dovoljna budući je to on kraj onoga što nam treba, postoje još uvijek velike potrebe. E, radi se o proračunu koji će predstavljati poteškoće, biti će teško pronaći dodatna sredstva. A e, sad, znači, uključenje ovih e, znači, sredstava iz kohezijskog fonda, to je u svakom slučaju uspjeh i to treba priznati. Ja ću kao između ostalih amandmana predložiti da 20 milijardi milijardi iz e, znači e, fonda za e, tržišno natjecanje, za konkurentnost, znači uložimo u CEF na isti način kako je to bilo napravljeno i sa kohezijskim fondom. Hvala. Äh, Hvala. A sada gospodin Kelly, izvolite. Hvala, zahvaljujem govornicima CEF je uspješan i biti će isto tako važan element u budućnosti. U potpunosti to podržavamo. E, dvije točke. Prvo, na početku smo čuli o financiranju e, željeznica Mislimo da u svakom slučaju e, moramo uložiti više i zbog socijalnih razloga moramo imati ulaganje i u strane država članica, ne samo Europska unija, nemamo dovoljno sredstava i nismo imali dovoljno sredstava e, za ono što trebamo napraviti. E, radi se znači razvoj PCR-a, isto tako borba protiv klimatskih promjena. A kad govorimo o e, povećanju e, cestovnog prometa, posebno cestovnog prometa, to nije održivo i zbog toga moramo razviti luke, a mogu reći da do sada nismo na dovoljan način to sve skupa e, financirali imamo znači cijeli niz luka koje trebamo financirati. To će sve pomoći kako bismo se uhvatili u koštac sa posljedicama klimatskih e, promjena. A moramo također jačati infrastrukturu što se tiče e, PCA, Channel NG. To je važno sa okolišnog i sigurnosnog aspekta. Hvala. Next one is Mr. Gala, please. Ja, vielen Dank. Hvala. U tekućem programskom razdoblju imamo vrlo uspješnu mjeru, naime dodatak od 21% za aktivnu zaštitu od eh, buke. Dakle, e, mi isto tako imamo mjere kao što su ograđenje vožnje noći i po i slično. E, dakle, dijelili izvjestitelji mišljenje komisije da ovi ciljevi, tu po tom pitanju zacrtani ciljevi nisu postignuti i da tu treba na tome dodatno raditi. E, potom korištenje u vojne svrhe. Da, Dakle, zaista riječ je ovdje o dvostrukoj namjeni u civilne i vojne svrhe, vojne svrhe tamo gdje je to potrebno. E, Gospodine Kramer, možda treba pojačati upravo vojnu mobilnost kako bi se zatvorile ove rupe u prometu o kojima ste vi govorili e, i da kako bi se zajamčio neometan promet i tijek prometa. E, znamo da je stvarnost drugačija od onoga što bismo željeli. Hvala, Van Brem. Hvala gospodine predsjedniku. Ja bih samo naglasila jednu važnu stvar, govorit ću o energetici. Većina nas u ovoj sobi se slaže s tim da nije učinkovito uzeti novac poreznih obveznika i financirati fosilna goriva u budućnosti. Većina nas e, zna kakav je klimatski sporazum. 60% e, cefa je išlo na plinske projekte u posljednjih četiri godine. Imali smo dobre razloge za to, morali bismo postati neovisniji od ostatka svijeta, ali to je sada gotovo, to je sad iza nas. Nije da mislim, nego sam uvjerena u to i moramo e, sada promijeniti stvari. Pariški sporazum je dio cefa. Dakle, mi moramo implementirati promjene i biti u e, skladu sa pariškim sporazumom. Dakle, moramo povećati ambicioznost. Hvala. Sada je na redu gospođa Volt. Hvala. Prije svega želim reći da podržavam amandmane u potpunosti koji žele znači ograničiti na 10% omotnice prometa što se tiče u okviru e, financijskog instrumenta. To mora biti znači e, centralni element a tu moramo imati investicije na dugi rok i angažman javnih tijela. A e, što se tiče prethodnog potvrđivanja e, održava država članica u okviru znači poziva na sudjelovanje, da li ne bismo mogli to maknuti. Ono što je važno je da e, teritorijalne zajednice mogu e, projekte e, predlagati direktno komisiji, a ne da to potvrđuju njihove vlade. To bi značilo veće uključenje e, regija u okviru TNT-a i isto tako veće uključenje općenito teritorija. A kad govorimo o ovom prijedlogu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 uh, eh, Galer en Telitschka die zeggen military money double use, eh, dual use, dan komen we het op een goede manier uitgeven. Wat mij opvalt, voorzitter, is dat de doelstellingen... Međutim, ciljevi CEFA su poprilično nejasni. Znači, parlament će igrati manju ulogu, a komisija može popuniti te praznine sama. Dakle, u tome ja ne vidim nikakvog smisla. Imamo amandman e, kad je riječ o tome. Dakle, kad se uputi natječaj, e, onda nisu stvari potpuno jasne. Neki projekti e, jednostavno nailaze na probleme jer ne znaju kako reagirati na natječaj. Gospođo Remon, Hvala predsjedatelju, hvala izvjestiteljima na ovom tekstu koji je pred nama. Ja bih naglasila da kad govorimo o prometnom sektoru, da je vrlo bitno da e, CEF napreduje, e, jer nije važna samo osnovna mreža moramo sagledati e, promet u cijelosti. I kad govorimo o prekograničnim e, projektima, ovo je isto tako bitno. E, moramo biti dosljedni. Ne možemo reći želimo smanjiti emisije, a istovremeno ne jamčiti kontinuitet financiranja za određene projekte koji ispunjavaju klimatske kriterije. Primjerice dženova, održavanje. Predsjedateljica nas je podsjetila na tu tragediju koja se dogodila. E, to mora biti naš prioritet jer je sigurnost građana e, na prvom mjestu i mora biti na prvom mjestu. Hvala što ste se držali vremena, gospodin Dikanen. Hvala e, predsjedatelju. Evo želim naglasiti tri stvari. Prvo, proračun. Eh, velika država članica eh, nas ostavlja, to će utjecati na proračun. Sljedeća stvar, eh, dvojna namjena. Zračni promet, zračni sektor. Kod poznaje zračni sektor, zna da dvojna namjena ne znači uvijek učinkovitost kad je riječ o zračnim lukama. Naglašavamo obranu, naglašavamo vojni sektor. E, međutim, vojni sektor mora biti e, praktično usmjeren. E, unutarnja vodna plovidba je jako bitna. imamo neke projekte u mojoj zemlji koji su vrlo bitni za međuobalnu prometnu povezanost. Dakle, vrlo su bitne luke koje moraju biti povezane sa cestovnim prijevozom. Hvala. Gospodin Castaldo, dvije minute. E, hvala gospodine predsjedatelju. E, CEF financira projekte da bi e, popunio određene praznine kad je riječ o recimo prometu, broadband internetu, energetici. sigurnosti i obrana se također spomenju. U posljednje vrijeme sve se više napora ulaže u sektore i to je dio naših rasprava. Kad govorimo o vojnom e, sektoru, e, tu su podneseni određeni amandmani. E, vrlo je bitno da postavimo prioritete u vojnom sektoru kad govorimo o mobilnosti i moramo imati povezano sa civilnim sektorom. Ne možete imati samo čisto vojnu infrastrukturu koja će se financirati. Moramo identificirati zračne luke, mostove, ceste e, i tako dalje, dakle sve te dijelove infrastrukture kako bismo pokren, pokrili obje strane e, dvojne namjene. Dakle, sinergija u dvojnoj namjeni je vrlo bitna. Tu moramo imati i podršku lokalne zajednice kako bi svi postupci bili uključivi. Dvojna namjena je vrlo bitan kriterij za infrastrukturu. Primjerice u članku 13. vojni standardi mogu povećati razinu sigurnosti e, za infrastrukturu. Okolišni imperativ isto tako mora biti ugrađen. Dakle, standardi se moraju dosegnuti i na taj način moramo se moći nositi sa zagađenjem i sa okolišnim e, problemima. Trenutačno proživljavamo krizu na našom kontinentu. Moramo uvijek gledati dugoročno i moramo e, se boriti sa čvorovima u prometu jer na taj način e, ako imamo čvorove može doći do smanjenja razine sigurnosti koju možemo osigurati građanima imamo puno izazova u smislu mobilnosti, vojne mobilnosti, a moramo osigurati i sinergiju i povezanost. Sada je na redu iz odbora regija, e, gospođa Izabel, koja je izvjestiteljica i ona ima dvije minute na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedniče. Na ove dvije e, cijen minute za odbor regija mogu reći da su regije zbilja važan faktor što se tiče prijelaza na e, znači zelene metode funkcioniranja na području prometa. Na uloga naših lokalnih zajednica i regija je izuzetno važna. Mi pratimo ono što vi radite i mi mijenjamo e, naš e, plan rada kako bismo prilagodili vašem. Ono što je važno je da e, radimo na korist građana koji su nas izabrali i E, ja ću danas poslije podne u ubrzanom postupku e, predsjedavati znači u ubrzanom postupku jednom e, sastanku i morat ću danas znači izraditi svoje izvješće nakon toga ćemo dati poboljšanja i na kraju to izvješće će biti predstavljeno znači 8. i 9. na plenarnoj sjednici odbora regija kao što je gospodin dimenik Rike rekao, znači imamo zbilja eh, CEF koji je važan instrument za promet u Europi. Eh, mogu reći da E, ipak što se tiče ovog projekta e, nemamo dovoljno ambicioznosti i Europa bi bila mnogo vjerodostojnija i realnija kako bismo znači e, uspjeli preseliti znači na cestovni promet i sve ove stotine i milijune tona koje se prevoze kamionima na željeznički promet kako bismo smanjili zagađenje i zbog toga Stoga bismo trebali u tom smislu imati pozitivnu akciju što se tiče klimatskih promjena i odgovoriti na angažmane Pariza. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo predsjedniče. Komisijom. Hvala. E, Time riječ dajemo Europskoj komisiji. Rekli su mi da će stajalište iznijeti glavna uprava MOV. E, pet minuta komisija. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo prvo bih zahvalio e, trojici izvjestitelja na njihovom radu. Hvala što podržavate e, instrument e, za povezivanje, Europe. Sve ovo što ste iznijeli, zapravo sa svime se slažemo, mi sa strane komisije, shvatili smo gdje trebamo pojačati, osnažiti tekst Prvo ću govoriti o sinergijama. Sinergija je jedan novitet koji bismo željeli uvesti i mi smatramo da je vrlo bitno ostaviti sve opcije otvorenima. Upravo zato je bitno e, imati zajedničke e, programe rada za određene teme. Što se tiče blendinga, povezivanja, to je vrlo složeno pitanje, ali bitno se sjetiti da e, taj blending nikad neće zamijeniti bespovratna sredstva. Dakle, CEF e, će koristiti svoja sredstva e, za darovnice. Međutim, e, imali smo dva mješovita natječaja za određene E, projekte i oni su bili dobri. Oni su dobri za privlačenje privatnih investicija. Dakle, zadržali bismo te mješovite natječaje, ali moramo pronaći formulaciju koja će biti konzistentna sa novom e, uredbom koja, je, koja treba biti odobrena. Dakle, moramo riješiti nekakva tehnička pitanja kad govorimo o blendingu. E sad, financiranje e, istraživanja, studija. Čini se da je to marginalno pitanje, međutim nije. Te studije se financiraju za sad u iznosu od 50% u tri sektora. Naša mogućnost financiranja takvih studija znači da onda imamo jako dobre projekte to nisu teoretske studije, to su inženjerske studije, to su studije utjecaju na okoliš koje su vrlo bitne, pogotovo u početnim fazama projekta i zato to financiramo u iznosu od 50%. E sad što se tiče prioriteta u prometu, mi smatramo da je vrlo bitno imati ravnotežu između razvoja mreže i modernizacije mreže. Imali smo problema sa mikrofonom. Evo, koristit ću ovaj drugi mikrofon, sad je puno bolje. Dakle, govorio sam o prioritetima u području prometa. Moramo imati ravnotežu između modernizacije i razvoja mreže. Puno ste govorili o klimi i mi smo u prijedlogu dotaknuli klimu i to na mnogo mjesta. Primjerice, E, smatramo da e, zračne luke zapravo nisu u skladu sa klimatskim orijentacijama CEFA. E, što se tiče mobilnosti, slažemo se sa prijedlogom parlamenta da, da budemo puno detaljniji u ovom instrumentu i da uvedemo jamstva da će se investicije za dvojnu namjenu financirati. Zato smatramo da je vrlo važno zadržati proporcionalnost. I moramo vidjeti što spada u vojnu namjenu, a što spada u infrastrukturnu investiciju. I na posljedku kad govorimo o digitalnom sektoru, izražena je želja da podrobnije e, razjasnimo zajednički interes. Mi se s time svakako slažemo, međutim zabrinuti smo e, i smatramo da to ne bi trebalo ograničiti opseg onoga što mi možemo financirati. Dakle, mi zagovaramo otvoreniju formulaciju, otvoreniji izričaj, ali na tome ćemo dodatno poraditi. Sve u svemu hvala vam na izvješću. Radujemo se što ćemo i u budućnosti u sljedećim koracima surađivati sa izvjestiteljima. Hvala vam. Sad imamo jednu minutu za izvjestitelje da daju svoj odgovor. Počinjem sa gospodinom Marineskom. Ja nemam komentara. Dobro, onda gospodin Telička. Imam dvije minute, jel tako? <laughs> Sada. Ne, evo kratko ću vam samo odgovoriti. Prvo pitanje unutarnjih plovnih e, puteva, svih modaliteta, mislim da smo bili potpuno jasni. Što se tiče vodnih puteva, a to je zadaća komisije, moramo vidjeti kako E, izgleda e, komunikacija između različitih općih uprava. Ja znam da postoje neke projekti koji bi bili puno bolji da su različiti e, opće uprave bolje surađivale. E sada, što se tiče nadzora EPA, to ćemo dodatno razmotriti. To se već spominjalo ovdje u ovoj raspravi to ćemo pokušati osnažiti. Što se tiče studija, povjerenik je rekao e, svoje mišljenje. Recimo, ako doista želim implementirati vrlo važan projekt, e, ako je pitanje motivacije država e, članica, e onda ako ako financiranje nije dovoljno snažno, e, pa možda onda moram privući dodatno investiranje. I na posljedku kad je riječ o vojnom sektoru, e, to se dosta spomenjalo, spomenjala se učinkovitost vojnog sektora i tako dalje. Ne uzimamo mi e, proračun iz transporta, obratno je. Sveukupno proračun nije dovoljan, ali to je dodatan novac a mi želimo osigurati da taj novac ne ide za vojnu namjenu, nego za dvojnu namjenu. E, a kad govorimo o vojnoj namjeni, pa to ne znači da ćemo sutra pokrenuti nekakav rat. E, nije riječ samo ni o prevenciji, ni o obrani na primjer, dogodi se nešto u južnoj Italiji, primjerice, i moramo tešku opremu, teške strojeve prebaciti onamo. E pa moramo onda biti mobilni. I dakle, sagledajte ovo iz te perspektive. Vrlo je bitno to sagledati iz ove perspektive i isplati se u svakom slučaju. Hvala i na posljedku mm, gospođa Virkunen. E, želim samo svima zahvaliti na komentarima. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo čuti različita mišljenja i zapravo e, sve ovo obećava. Zato što su svi uvidjeli da je ovo vrlo bitan program, da je CEF vrlo važan. Svi žele investirati novac na najbolji mogući način. Zato kažem da je ovo obećavajući e, e, program. Mi se doista radujemo vašim doprinosima i amandmanima. Dragi kolege, želim na kraju zahvaliti e, troje izvjestitelja, a 13. rujna u 18 sati je rok za predaju amandmana. Sljedeći sastanak je predviđen e, za 8. listopada i Moram reći da imamo strašni zaključak, ali koji daje nadu. Odbor, Tran i Itre i vi, sve ono što ste rekli nam je pomogućilo da shvatimo nešto jako važno. Mi svi, e, što se tiče klime, E, plešemo na vulkanu. Ne možemo imati sad tu zatvorenu i uskogrudnu viziju. Moramo imati transverzalnu viziju između energetike, prometa, zajedno sa digitalnim aspektom. Ne, ne smijemo to sad e, e, podijeliti, nego imati tu globalnu viziju, a ne smijemo također imati i dvostruki diskurs. Nismo potpisivali sporazume kako bismo onda na području ulaganja činili potpuno suprotno. Mi ćemo u svakom slučaju pomno to pratiti, a sada e, mogu time zaključiti ovu sjednicu. Hvala.